to je usvojena odluka o paketu o cirkularnoj ekonomiji. Čućemo izjavu komisije. Najprije riječ dajem ponovo potpredsjedniku komisije Timmermansu. Izvolite. Još jednom hvala. Jutros smo usvojili jedan važan paket e, o odluka o cirkularnoj ekonomiji. To je rezultat vrlo intenzivnog timskog rada i doista mi je zadovoljstvo prezentirati vam danas ovaj paket skupa sa potpredsjednikom Katajnenom i povjerenikom Velom koji su također ovdje. Ovo je doista jedan inovativan novi način rada u komisiji. E, više od pola komisije je surađivalo dulje od godinu dana kako bismo postigli ovaj rezultat. Jer ako nam, ako želimo postići jednu transformaciju moramo e, obuhvatiti sva područja aktivnosti. Dakle, taj novi način rada je i rad kako će u buduće komisija raditi za, u tjednu kada je počela konferencija COP21 u Parizu, mislim da ovaj e, prijedlog stiže u pravom trenutku. Dakle, e, usklađivanje naše energetske i klimatske politike. Sve više pokazatelja e, da je bitan faktor pritom smanjivanje emisija CO2. Postoje mnogi razlozi za to u svijetu gdje stanovništvo, broj stanovništva raste, gdje postoje ogromne potrebe za resursima, za tlom e, i ta energijom, ne možemo se više e, uzdati u dosadašnji pristup upotrebe resursa i E, cirkularna ekonomija je jedan, jedna e, promjena koja nije potrebna samo iz, okoli, razloga zaštite okoliša. To je jedini model koji ima smisla za naše europsko gospodarstvo jer ima ekonomskog smisla koristiti prirodne resurse na pametniji način. Europa e, se ne može, ne može biti postići konkurentnost pomoću smanjivanja troškova odnosno cijene radne snage, a nema resursa koji postoje u nekim drugim dijelovima svijeta. E, ako su u Europi, ako postoje u Europi onda su jako skupi. Dakle, mi moramo e, proizvode koristiti ponovo i ponovo. To će nam dopustiti da ostanemo E, predvodnici e, na e, globalnoj razini što se tiče zelenih tehnologija. Dakle, radi se o tome kako ćemo mi na svojoj razini pomoći našim poduzećima i našim građanima da stignu onamo kamo žele i to na bolji način. Ovim paketom koji danas predlažemo želimo dati jedan konkretan poticaj cirkularnoj ekonomiji i ubrzati prijelaz ono što prezentiramo, jedan ambiciozan i sveobuhvatan europski okvir, a Evropska mora djelovati i postići bitan napredak prema cirkularnoj e, e, ekonomiji. E, ovo je jedan sveobuhvatni pristup koji obuhvaća i inovacije i jasan je signal e, svim dionicima da pojednostavljujemo europsko tržište i stvaramo nove poslovne mogućnosti kako bismo e, povećali tržište za sekundarne sirovine. Želimo biti ambiciozniji nego u prošlosti, E, i želimo e, obuhvatiti cijeli životni ciklus e, naših proizvoda. Želimo omogućiti bolje upravljanje otpadom, a sve to uz pomoć financijskih instrumenata i fondova. Naš akcijski plan i prijedlozi koji su usvojeni danas međusobno se nadopunjuju i doprineće da ostvarenju pravog napretka na terenu. E, mi ćemo uskoro ući u detalje što se tiče ovih e, prijedloga, a sad ću reći samo nešto o upravljanju otpadom. E, mi, to nam ostaje prioritet, naši ciljevi, poticaji i podrška koju ćemo pružiti bit će bitna. Želimo dakle osigurati E, da se poboljša način upravljanja otpadom jer to do sada nije e, bilo zadovoljavajuće. Samo 36% e, otpada je do sada reciklirano. Veći dio, 67%, jednostavno je završavalo na odlagalištima otpada ili je spaljivano. Upotreba tog dijela otpada je neophodna kako bismo poboljšali e, upravljanje e, otpadom potrebno nam je novo EU zakonodavstvo. Ovaj zakonodavni paket koji smo danas usvojili će jasan zakonodavni politički e, okvir i što će omogućiti svim dionicima da osmisle svoju dugoročnu strategiju financiranja i ulaganja novaca kako bismo popravili cijelu tu situaciju. Je li to ambiciozno? Da, dopustite da kažem, ovo je E, vjerojatno najambiciozniji zakonodavni paket te vrste na svijetu i vjerojatno e, sadrži najambicioznije ciljeve što se toga tiče na cijelom svijetu e, time ćemo reducirati i administrativno opterećenje za naša mala i srednja poduzeća i naši prijedlozi također uzimaju u obzir različit, velike razlike e, što se tiče situacije u različitim zemljama članicama Europske unije. Te razlike su ogromne, ali naš je cilj da e, postignemo postepeno približavanje i smanjivanje tih razlika kako bismo e, postigli naše ciljeve. Zato smo osigurali 5,5 milijardi eura za period do 2020. Bacanje hrane je osobito e, naš prioritet gdje želimo postići vrlo brze promjene. To je ekonomski, socijalno i moralno neprihvatljivo da toliko hrane se baca svake godine u Europi. U rujnu smo usvojili e, ciljeve e, održivog razvoja gdje su bili uključeni i ciljevi što se tiče e, smanjenja e, bacanja hrane. Evropska unija i zemlje članice posvećene su postizanju tih ciljeva, a u tu svrhu ćemo razviti poustane metode da e, kvantificiramo, dakle da točno izmjerimo količine hrane koja se baca. Tu ćemo surađivati sa zemljama članicama i svim dionicama kako bismo postigli naše ciljeve. E, a sada bih, ako smijem, riječ predao potpredsjedniku Katajnenu. Katajnen, you have the floor. Speaker, honorable members. Uvaženi predsjednik, uvažena predsjednice, zastupnici, velika čast biti ovdje i s vama razgovarati o ovom jako važnom paketu mjera koji predlaže komisija. Ovo je dio e, paketa za ulaganje Europske komisije. Cirkularno gospodarstvo je nešto što se može porediti s globalizacijom koje smo svjedočili zadnja dva desetljeća. Dakle, to nije samo neka sekundarna, neki sekundarni tržišni fenomen ili popratna mjera. Ne, to će biti globalni megatrend koji će biti sve značajniji narednih godina. Paket mjera koji predlažemo još je ambiciozniji od prethodnog zakonodavnog paketa mjera za upravljanje otpadom. Sada smo zaokružili cijeli krug i doista možemo govoriti o paketu mjera za cirkularno gospodarstvo. Ovaj paket je paket za tržišno natjecanje, a isto tako i za jedinstveno tržište. Koliko je ambiciozan, donekle se može vidjeti time kojom brzinom su zakonodavci pa, iznijeli ovaj paket mjera. Ovdje se radi o tome da se ojača uloga potrošača i poslovnih subjekata i to da se pređe sa linarnog na kružno gospodarstvo. Ovaj paket neće pretvoriti europsko gospodarstvo iz trenutnog linarnog modela E, preko noći u cirkularno gospodarstvo, ali ćemo s ovim paketom mjera stvoriti dobar temelj i strukturu za budući razvoj u smislu stvaranja cirkularnog gospodarstva. Plan djelovanja popunit će dva prvobitna zakonodavna prijedloga koje stiču bacanja hrane. Tu dodatne mjere koje se tiču ključnih ciljeva. Ključni ciljevi su rad na produbljivanju jedinstvenog tržišta koje je istovremeno i najvažniji dio investicija za Europsku uniju. Ovdje imamo prepreke koje stvaraju poteškoće za poslovne subjekte da optimiziraju svoje resurse i zato imamo tržište, stvaranje tržišta za sekundarne sirovine jeste od ključnog značaja. Ovdje se prvenstveno radi o širenju našeg unutarnjeg tržišta. dizajn, okvir koji se tiče ekodizajna, instrument je koji za cilj ima prvenstveno recikliranje. Proširili smo ekodizajn na, sa učinkovitosti energije na učinkovitost resursa. Eko dizajn važan je instrument koji će jačati ulogu potrošača i napraviti jednake uvjete za sve poslovne subjekte. Također smo najavili konkretnu strategiju upravljanja plastikom. To je važno i kompleksno pitanje. Danas samo 25% plastičnog otpada se reciklira a to ima velike gospodarske i e, posljedice, posljedice po okoliš, ogromne količine završavaju u oceanima. I mi ćemo raditi na svim ovim pitanjima. Prvoga imat ćemo i reviziju uredbe o gnojivu s ciljem da se napravi razlika između organskog i drugih vrsta gnojiva. Također ćemo napraviti zakonodavni prijedlog o minimalnim standardima za o minimalnim standardima. Također će komisija raditi na javnoj nabavi. Ovo je sve nešto što ima ogromne potencijale za gospodarstvo jer javna nabava predstavlja 20% BDP Europske unije. Stoga ćemo staviti naglasak na aspekte cirkularnog gospodarstva u novim e, revidiranim kriterijima za zelenu javnu nabavu, a komisija će biti e, uzor u tome. Konačno komisija e, doista uveliko podržava inovativnost kako bi se dogodilo to cirkularno gospodarstvo, moramo promijeniti svoje načine E, trošenja i potrošnje. Moramo stvoriti nove tehnologije i poslovne modele koji će oblikovati našu budućnost u obzoru. U programu za obzor 2020. u razdoblju 2016-2017 stavljamo 615 milijuna eura za e, određene projekte, a povrh toga imamo 5,5 milijardi eura strukturnih fondova za e, cirkularno gospodarstvo i ovdje možemo ulagati u joint venture projekte ili u privatne projekte. Dakle, uvaženi zastupnici, brzom provedbom ovih prijedloga možemo ostvariti i gospodarski gospodarsku dobit, dobit za zaštitu okoliša, ali isto tako i društvenu tako što ćemo pretvoriti naše linearno gospodarstvo u cirkularno gospodarstvo. Pružimo našim potrošačima mogućnost e, da to naprave i ojačajmo potporu našim poslovnim subjektima za jačanje svojih e, poslovnih modela. Najviše hvala gospodine Katajnen. Sada ćemo riječ dati predstavnicima klubova zastupnika. Najprije riječ ima gospodin Lavija. Hvala. Želim se zahvaliti potpredsjednicima jer su i dalje nastaviti raditi na ovim pitanjima u komisiji. Ovo je prijedlog za koji se prošle godine uveliko zalagao Europski parlament i kojega je Europski parlament nosio. E, gospodin Timmermans definira ovaj projekt kao ambiciozniji i zato što on sasvim sigurno ulazi u paket o cirkularnoj ekonomiji. I ako gledamo na ciljeve za ostvariti za otpad, onda bismo ga vjerojatno drugačije vrednovali. Ali mislim da se radi o ambicioznijem programu. različite stajališta e, za različite države koje imaju različite situacije, ali da svi pokušaju ostvariti cilj, što je vrlo umjereno s obzirom na sadašnju situaciju. Trebali smo više govoriti o bacanju hrane i to će biti jako dobro kako bi se poboljšao prijedlog i kako bi se paket poboljšao i došao na razinu koju želio parlament. Hvala lijepa, gospođa Bonafi ima riječ. Vella, predsjednice, eh, povjerenici, da, zaista se održali riječi, rekli ste da ćete prijedlog o eh, cirkularnoj ekonomiji predstaviti do kraja godine i to ste učinili. Ovdje eh, vidimo jedan dio koji stalno govori o otpadu. Imamo sada akcijski plan od samog ekodizajna jednog proizvoda, zatim govori o tome kako će se napraviti tranzicija sa linearne na e, e, cirkularnu ekonomiju. To je dobro za nas, socijaliste i demokrate. Međutim, ne možemo se više dopustiti da 650 milijuna tona otpada, da se oni svake godine u Europi bacaju. I e, mi e, ćemo sve učiniti e, kako cirkularna ekonomija se ne bi samo svela na pitanja otpada. Radi se o politici koja znači mnogo više. E, cirkularna ekonomija je jedna od glavnih politika koja se treba vidjeti u svim politikama komisije. Mi ćemo se potruditi da se to, da to tako i zaživi i da ga prate odgovarajuća financiranja. Kvote za recikliranje E, koje su se smanjile na 65% u urbanim područjima, to je greška. To vam vrlo otvoreno kaže. Trebamo paziti kako se radi sa otpadom, trebamo paziti e, kako ćemo raditi sa ciljevima e, za E, otpad hrane. Ne, mi nismo opsjednuti brojkama, ali ipak kako bi vaša politika bila vjerodostojna, moraju je pratiti zaista ambiciozni ciljevi. I e, moramo dakle preći na cirkularnu ekonomiju, ali moramo imati i jedan sustav koji će raditi i na boljem odlaganju otpada, na recikliranju i boljem korištenju otpada. I tu klub socijalista i demokratska neće smanjiti očekivanja. Hvala predsjedniče, predsjednice. E, otpad je novac, trash is cash. To ste vi sami rekli, gospodine Timerman, se bili ste u pravu. Korištenje osnovnih sirovina, e, bolje korištenje osnovnih sirovina jako je važno, kasnije već godinu i pol dana. Ja ću naravno e, dobro analizirati detalje e, vašeg predloga, imat ću pitanja i kritike. Naravno, kao prvo imamo velike razlike između država članica u provedbi postojećih zakonodavnih mjera i ostvarenje ciljeva za 2020 u koji su ogroman izazov. Konačno mi recikliramo 65% naših kućanskih našeg kućanskog otpada, a dok u drugim zemljama to 80% e, bacaju na otpad. Zatim, potpuna provedba e, ove uredbe e, o otpadu je jako važna, što komisija ima za reći za to. Zatim, jasno mi je da se treba prilagoditi svakoj zemlji, ali smanjiti ambicije sa 70 na 10 sa 70 na 60% do 2030. je neprihvatljiv, odnosno nije dobra ideja. E, postoje alternativna rješenja kako bi svi bili uključeni u to, na primjer e, projekt bratimljenja ili slično. Treće, prilagodba e, od slučaja do slučaja potrebna je za neke regije. Kako će komisija to ohrabriti potaknuti? Zatim, bacanje na otpad predmeta koji se mogu reciklirati i nešto što treba riješiti. Kako komisija to namjerava riješiti? Hvala, dobro ste upravljali svojim vremenom. Gospodin Gerbrand, imate riječ. Hvala, predsjedavajuća. Evo prije godinu dana je najavljen paket mjera za upravljanje otpadom, a sada znamo na čemu smo. Sada imamo prvi zakonodavni prijedlog za upravljanje otpadom koji je malo slabiji od onoga od onog kojeg smo imali ranije i siguran sam da komisija od nas, parlamenta, očekuje da povećamo razinu ambicija i da se postaramo za uh, dvoboj svijećem. Evo mogu reći komisiji da smo spremni na to. Zatim imamo plan djelovanja, ali to, to djelovanje ograničeno, ograničeno je uveliko, bojim se. To je slaba copy-paste verzija onog plana puta za e, koji smo imali 2011. godine. Dakle, ovdje imamo ne samo odgod od dvije, već od četiri godine, kašnje od četiri godine. Ja doista očekujem da nakon jasnih i jakih riječi E, komisije da se ubrza tranzicija ka cirkularnom gospodarstvu, ali bojim se da tome neće biti tako s ovim prijedlogom, tako da doista pozivam komisiju da ubrza svojim radom, da doista ubrza svoj rad. Sljedeći govornik je gospodin Horisti Abons. Gracias, presidenta. Timmermans. Hvala predsjednice, gospodin Timmermans, gospodine Katajnen. Vaš prijedlog u biti je uveliko različit od onog e, koji je parlament predstavio, nije dovoljno ambiciozan, nema dovoljno konkretnih mjera glede provedbe mjera. To znači da to neće stvoriti dovoljne promjene, a to je nešto što trebamo upravo napraviti. Dakle, trebamo napraviti cirkularno gospodarstvo koje će između ostalog se u potpunosti rješavati e, otpada, a neće biti samo okvir za upravljanje otpadom. Komisija je jasna bila po tom pitanju, dakle svako ulaganje u tom polju mora e, zadovoljavati ciljeve za recikliranje. Na primjer, ekstra neće biti ulaganja u polionice koje nije u potpunosti e, opravdano, osim u rijetkim iznim slučajima. Dakle, tražimo od vas da budete ambiciozniji glede prevencije i ponovnog korištenja i selektivnog e, korištenja biootpada i određivanja ciljeva. To je u potpunosti moguće potpunosti ostvarivo, možemo napraviti i ostvariti puno bolji napredak u Ljubljana i slični pokazali put. Hvala. Zastupnik Škrlec ima riječ. Timmermans, e, ispunili ste obećanje od prije godinu dana da ćemo do kraja. 2015. godine dobiti paket cirkularne ekonomije i dobili smo zaokruženi paket

prijedlog da se pretvorba otpada u energiju rješava u okviru energetske unije zvoni na uzbunu. naša ekonomija treba održive inovacije treba pametan dizajn a ne spaljivanje. spaljivanje gospodine timmermans nas vraća u kameno doba umjesto da novim tehnologijama budemo lideri i to globalni lideri. napravili ste neke dobre stvari nekim državama članicama ste omogućili jedan gratis period ako ne mogu ispuniti svoje ciljeve. međutim kako ćete tim državama omogućiti da one zapravo kada dođe trenutak i kažu da ne mogu ispuniti ciljeve zbilja te ciljeve i mogu ispuniti mjerama koje kao što sam rekao se nalaze u akcijskim planovima koji ne sadrže konkretne mjere. hvala lijepa. Hvala, gospodine Pedicini u ime FDD-a. Imate minutu. Hvala predsjedniče. Ovdje se uopće ne referiramo na e, paljenje fosilnih goriva. Dakle, ciljevi koji tu ne postoje, a općinski otpad koji i prelazi na 60% za 2030. godinu, imamo ciljevi za ne bacanje hrane koji zapravo nisu obvezni. I kada vas tu slušam, imate puno ambicija, ali mislim isto tako da je ta riječ po mom sudu izgubila puno na svom značenju. Dakle, oni koji ovdje e, tako govore su zapravo sučesnici oslobljenog prijedloga. Hvala vam na jednu minutu. Ima riječ gospodin Lise. Gospođo e, predsjednice, cijenjeni gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, želim čestitati komisiji na tome što je danas podastrila ovaj prijedlog. To je od odlučujuće važnosti. Ovaj je ambiciozan pod znakom pitanja. Je li on ambiciozan? To je pod znakom pitanja. U svakom slučaju je drugčiji. E, što se tiče teme bacanja hrane, tu smo očekivali malo više i u svakom slučaju uložit ćemo amandmane. Ali da mi sad e, počnemo raditi na ovom predlogu, to je zbog mnogih razloga neophodno, između ostalog zbog klimatskih promjena. Kada otpad završi na odlagalištu, nastaje velika količina metana e, koji je jedan od stakleničkih plinova i nešto u vezi s tim moramo učiniti Eh, u mojoj zemlji Njemačkoj eh, doprinos smanjenju stakleničkih, emisije stakleničkih plinova od eh, sektora gospodarstva gospodarenja otpadom je 20%. Mislim da je to dobar primjer. U hvala na ovom prijedlogu. Hvala zastupnik Prnjo. Ima riječ na jednu minutu. Ja sam to napisao u svom izvješću o konferenciji COP21. Ta konferencija COP21, taj sasnak na vrhu Parizu, nema za cilj samo borbu protiv klimatskih promjena, već i promjenu gospodarskih paradigmi. No, e, razvijajući cirkularno gospodarstvo, omogućuje se promjena paradigme, gospodarske paradigme i e, zanimljivo je vidjeti ovaj prijedlog e, uredbe, jer ide u pravom smjeru. Tu se omogućuje ušteda osnovnih sirovina, Podsjetimo da 630 milijardi eura u e, trgovinskom deficitu Europske unije može biti e, odgovor, za to je odgovor na e, neadekvatno korištenje primarnih e, osnovnih sirovin, sirovina. Zatim, emisije e, CO2 smanjile bi za 40% 2030. i još 40% kasnije usporedbi sa razinom iz 2012. godine. Ovo su prijedlozi razvoja cirkularnog gospodarstva koji idu u pravom smjeru i koji su sukladni s našim ciljevima o kojima upravo sada raspravljamo u Parizu tijekom konferencije COP21. Hvala gospodin Henkel, ima riječ na jednu minutu. E, ono što je meni upalo u oči čitajući ove dosije je da E, se ovdje bavimo ideološkim argumentima umjesto da se bavimo znanstvenim argumentima. To vidimo na primjer na mogućnosti ponovne upotrebe PVC-a i neki ljudi u ovom parlamentu e, žele da se e, PVC spaljuje. To međutim je u suprotnosti sa idejama cirkularne ekonomije. Do godine 2030 E, u jednom organiziranoj cirkularnoj e, ekonomiji moglo bi se uštediti 8,2 milijarde e, eura. Sada ću reći ono što uvijek govorim. Ja sam mišljenja da se zajednička valuta, treba, valuta u Europi treba ukinuti jer samo stvara probleme. Gospodin Telička ima riječ sada. Hvala predsjedavajuća, povjerenici. Osvrnimo se na činično stanje. Činično stanje je to da je paket za otpad e, zaglavio u vijeću, Europska unija je podijeljena, imamo države članice koje imaju e, dosta loše rezultate glede upravljanja otpadom, imamo e, falsificiranje podataka, različite podatke, nemamo definicije i tako dalje i tako dalje. To je prava situacija. U toga svega ono što vi predlažete je jedan koncept. I to je ono što bih ja i reći da ja to cijenim. Naravno da možemo raspravljati o brojkama 65 5% i tako dalje i tako dalje. Mislim da moramo biti ambiciozni e, u izradi ovog koncepta i u prelaženju na njegovu promjenu, e, primjenu. I tako da e, ono što su vam rekli neki od mojih kolega možda nije u potpunosti opravdano. No imam dvije opaske. Jedna se tiče definicije i statističkih podata, koje nećemo dobiti na jednostavan način, ali dio poticaja, gospodarskih poticaja Evo samo 5 sekundi. Osvrnimo se na ono što bismo mogli napraviti glede e, poreznih e, i drugih e, poticaja. Ja se ispričam, evo moram završiti, ali vjerujem da ćemo imati više vremena u buduće i imam nekoliko ideja za vas. Hvala vam gospodine Telička. Gospodine Florenc, imate riječ na jednu minutu. Gospodine potpredsjedniče, gospodine Vela, hvala lijepa. Ja danas zapravo nisam nezadovoljan bila, bio sam nezadovoljan kada je komisija, komisija povukla prijedlog, ali e, održali ste riječ i to u e, obećanom roku. E, dakle, politika prema resursima je vrlo važna i za naše građane. Ja se nadam da ćemo nastaviti ovako. Međutim, važno je da ne upadnemo u klopku jer ako nemamo metode kako doći do, e, kako ostvariti ciljeve, e, onda ćemo e, imati problema i zato mislim da je bitno da se vrlo intenzivno pozabavimo time što znače koji pojmovi, na primjer poglavlje, akcijski plan bi po mom mišljenju trebao biti konkretni, međutim ovo je jedan sveobuhvatni paket, a to je ono što je važno. Gospodin Pavlović, imate riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Paket i komunikacije o cirkularnoj ekonomiji predstavljaju korak naprijed nam se sviđa ovaj sustav o sektornim intervencijama, upravljanje e, bacanjem hrane i e, mnoge javni natječaji zelenog tipa. To su sve povezane stvari. Međutim, pristup je u redu, ali sam sadržaj nas ne zadovoljava u potpunju. Potrebno je da rokovi budu vrlo jasno određeni. Vrijeme ovdje nije neovisna varijabla. Vrlo je važno da se reagira baš kao što je vijeće napravilo za slučaj Volkswagen. Dakle, treba imati i jasnije i bolje ciljeve i jasne rokove. Treba dodati na to e, onečišćavanje mora i isto tako da se do 2030 godina, 2030. godine smanji trošenje hrane. Zastupnik Gžib, imate riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Komisija je danas usvojila čitav niz ambicioznih mjera. Zacrtani ciljevi govore o recikliranju 65%. to su dobri ciljevi, to je napredak spram prethodnih ciljeva. Zatim moramo istaknuti da ovaj plan treba biti ostvaren u suradnji sa lokalnim vlastima i sveukupnim društvom. Komisija je prethodno bila podvrgnuta određenim kritikama jer se govorilo kako ti ciljevi neće zajamčiti e, stvaranje radnih mjesta kao što je to bilo predviđeno u prethodnom planu. No, moramo biti pragmatični i imati na umu jednu važnu točku. Recikliranje toksičkih tvari. Neko je ovdje govorio o plastici. Za kako sada stvari stoje, puno plastičnog otpada ide na otpad, a to treba promijeniti. Zatim nekim zemljama će trebati dulji rokovi za prilagodbu i tim zemljama bi trebalo dati možda 5 godina više, ali povećati onda i ambicije 5%, za 5%. Gospodin Zorinjo, izvolite. Predsjedavajuća povredniče, e, u zadnje vrijeme uzastopni e, konflikti i krize nisu E, nam uljevali povjerenje za budućnosti. tim prije trebamo istaknuti e, potrebu za ostvarenjem konsenzusa, političkog konsenzusa koji se polako stvara u Parizu. Ovo je politički konsenzus koji nema za cilj da smanje e, globalno zatopljenje, već da se promjene funkcioniranje društava. I poruka podsjeća na poruku iz ovog paketa mjera za cirkularno gospodarstvo. Ključnog značaja da osobe i planet budu u središtu održivog postupka gospodarenja. Ovaj paket mjera zadovoljava izazove E, učinkovitim tom uporabom e, resursa e, tijekom cijelog ciklusa njihove uporabe i transformacije. To njima ćemo moći riješiti probleme od ključnog značaja kao što su gospodarski rast, zapošljavanje, očuvanje oceana i tako dalje. Moramo biti i možemo biti optimisti, ne možemo pristati na to što greške administracije dovode u pitanje ostvarenje ovako važne strategije. Ukoliko građani poduzeća i poduzeća budu ovo preuzeli, preuzeli vlasništvo na ovo onda idemo pravim putem. Hvala gospodine Tajan, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Kako bismo li održivi rast u Europskoj uniji, moramo dakle raditi na inteligentniji način. Cirkularna ekonomija potrebna je Europi i moramo smanjiti emisije ugljičnog dioksida i paziti kako se opskrbljujemo s osnovnim sirovinama. Cirkularna ekonomija otvara mnoge mogućnosti. E, ona će nam omogućiti rasti u tradicionalnim sektorima kao što su sektori čelika i aluminija, a isto tako postaći će i zelenu ekonomiju. Paket komisije će imati za cilj da ojača našu konkurentnost na svjetskoj razini, da poveća gospodarski rast i otvori nova radna mjesta. Dakle, radi se o strategiji reindustrializacije Europske unije koja treba ostvariti 20% BDP BDP-a do 2020. godine. I moramo znati da e, industrija u Europi mora i dalje imati središnju ulogu. Hvala. E, gospodine Tajani, dobili ste plavi karton. Da li ga prihvaćate? Gospodine Tajani, prihvaćate li plavi karton? Hvala lijepa. E, spomenuli ste dvije važne stvari. E, naš odnos prema ozelenjavanju, zelenu, e, zeleno gospodarstvo i upotrebu sredstava. Međutim, primjer reciklirane autogume ponekad se uz finan, uz financiranje iz fondova Europske unije e, recikliraju i time se zagađuje zrak. Što kažete na to? Pa da, to je točno. Kao povjerenik i ja sam uvijek pokušavao pomiriti industrijsku politiku i politiku zaštitu okoliša. To se može napraviti i to će sigurno dati puno dobroga.

i na kraju six milijardi eura koje godišnje moemo utedjeti sprjeavanjem stvaranja otpada ekolokim dizajnom i ponovnom upotrebom otpada itekako nam je potrebno za nova ulaganja i otvaranja radnih mjesta. E, komisija je. two thousand and fifteen godine predstavila svoj e, paket mjera na ovu temu kao što je obećalo. Međutim, taj paket mjera manje je ambiciozan i u određenim aspektima manjkav. E, prijedlog komisije je bio 65% recikliranja urbanog otpada, iako ovdje vidimo 60%, ali trebamo e, paziti što radimo jer europski potrošači E, i imaju navike koje su neodržive sa stanovišta zaštite okoliša. Mi imamo moralnu obavezu da imamo cirkularnu ekonomiju koja će nam omogućiti da povećamo naše potencijale i inovacije i da tako ostvarimo bolji gospodarski rast. Zajedno s kolegama radit ću na tome da paket o cirkularnoj ekonomiji postane još ambiciozniji kako bismo zaista imali pravu akciju za okoliš. Gospodin Marija ima riječ. Hvala lijepa. Europsko društvo troši obnovljive izvore energije e, brzinom koja je upola e, brža nego što je može zamijeniti. Uvozimo više sirovina, šest puta više sirovina nego li što ih izvozimo. Potrebna nam je cirkularna ekonomija. Moramo više reciklirati, moramo preći na cirkularnu ekonomiju sa linearne ekonomije i linearne potrošnje. To je zaista nužno. Cirkularna ekonomija da će pozitivne rezultate i na ekonomskom planu e, smanjit će se troškovi. E, zaista uštedjet ćemo jako mnogo, otvoriti 2 milijuna novih radnih mjesta i povećati konkurentnost Europske unije na svjetskoj sceni. Kako bismo ostvarili ciljeve do 2030. godine, morat ćemo imati znanstvene pristup i inovativne planove. Hvala, gospođo Bilbao Barandika, izvolite. Hvala. Gospodine povjereniče, vi eh, se ovdje opredjeljujete za cirkularnu ekonomiju i to će omogućiti da budemo više konkurentni e, jer mi kao i mnogi dijelovi svijeta ovise o uvozu sirovina. Recikliranje otpada je nešto što je inovativno i dobro za budućnost. Nužno je reciklirati i stvoriti nove oblike proizvodnje, otvoriti radna mjesta. Biće to održivi i inovativan gospodarski rast. Zato se zalažem e, za ciljeve koji će biti obvezujući i e, moramo se zalagati da postaknemo inovativnost i to treba biti neka vrsta obilježja oznake Made in Europe. E, cirkularna ekonomija e, je e, bitna, ali moramo isto tako u fiskalni sustav uvesti ponovno uporabu proizvoda. Hvala, hvala što ste mi dali mogućnost da se javim za riječ, jer cirkulna ekonomija je više nego li zakoni i više nego riječi i govor o cirkularnoj ekonomiji. Ne, cirkularna ekonomija je način na koji živite život. Morate kroz to živjeti. ako želite da nešto ostvarite, prvu stvar koju morate napraviti je da date primjer. Jesmo li mi ti koji dajemo primjer? Da li se mi slijedimo e, načela recikliranja primjerice ili ne? Jer vidimo da ovdje u ovoj vječnici, pijemo vodu iz bočica. Što se dogodilo sa fontanama za vodu? E, pijemo kavu iz e, plastičnih čaša koje se ne mogu reciklirati. A kada idemo u Strasbur, najbolje bi bilo da tamo ne idemo, jer je to najbolji način da smanjimo potrošnju. E, kada, jeste li ikad čuli za e-maile kojim trebamo opisati? O ste, gospodine, vrijeme vam je isteklo. Gospodin Ajkaut ima riječ. Hvala lijepa. Hvala povjereniče na ovom prijedlogu. Pitate se sigurno zašto smo tako kritični. Radi se ovdje o vjerodostojnosti komisije. Vi ste vrlo jasno obećali da ćete biti ambiciozni. pa mi očekujemo da budete još ambiciozniji. Još jedno pitanje, imamo akcijski plan, imamo komunikaciju, imamo e, pravila puta, program i tako dalje. U čemu je ovaj akcijski plan drug različit od sličnih priopćenja? To nam treba u zakonodavnom paketu. Zašto je taj zakonodavni paket trebalo povući prije godinu i po dana jer jedino što vam je nedostavio akcijski plan? zašto se to dakle trebali povući. A kada gledajte sam sadržaj tog paketa, ciljevi su manji, a potreban nam je zakonodavan prijedlog, a gdje vam je cilj onaj koji je jako važan, a to da mi budemo učinkoviti u trošenju sredstava koje imamo. Hvala, gospodin Bogović ima riječ. Cirkularna ekonomija je ispravno rješenje. E, predlažem, e, podržavam prijedlog komisije u okviru ovih rokova. To treba postati novi model, a ne samo hrpa papira. Kao što je kolega rekao, cirkularnu se ekonomiju mora živjeti. Provoditi cirkularnu ekonomiju znači da se usmjerimo na ljude, jer treba, e, e, ljudi su ti koji odlučuju koliko će hrane staviti na tanjuru, hoće li baciti hranu. Kako će se ponašati prema otpadu? Trebamo se usmjeriti prema mladim ljudima koji bi trebali promicati ovakvu vrstu ekonomije. Oni će također biti oni koji će kroz to živjeti u vlastitim kućama. Drago mi je da e, ovdje možemo razgovarati o ciljevima, ali u praksi moramo živjeti tu cirkularnu ekonomiju. Gospodin Serao Santuš. Među ciljevima provedbe i jačanja cirkularne ekonomije jest da se smanji otpad, plastični otpad, u moru je jako velik. To je jedan od prioriteta koje su odredile mnoge međunarodne organizacije protiv kojih se treba boriti. Radi se o mikročesticama koji negativno utječu na prehrambeni lanac organizama koji žive u moru. Oni kontaminiraju mnoge e, životinje koji, se, e, koji ih e, pojedu i to ima loš utjecaj na njihov probavni sustav kao i na endokrini sustav i zato to uzrokuje mnoge probleme prilikom reprodukcije e, morskih e, životinja, uključujući i ptice koje žive kod mora. Moramo nešto napraviti da bi se taj problem riješio. Cirkularna ekonomija neizbježna je. Hvala. E, dragi kolege, hvala. Evo riječ sada ponovno ima gospodin Katajnen. Hvala lijepa. Hvala vam puno na svim ovim komentarima i na savjetima. Povjerenik Vela e, će doći na sastanak odbora Envi, odnosno on je bio 1. E, prosinca. I tada se na tom sastanku time pozabavio Najprije, kakva je razlika između ovog paketa i prethodnih paketa? E, prije svega, prethodni e, e, u prethodnom paketu djelomično je pitanje otpada bilo zasnovano samo na nekim skromnim željama. Jer recimo odlagališta otpada to nije bilo politički obvezujuće. Čak niti zeleni se ne bi za to založili. Jer onakav priješnjašnji predvod bio bi slabiji od ovog što sada predlažemo. Prije nije bilo pravno obvezujuće, sada jest. Isto tako, ne radi se o 25%, već o 10% do 2030. godine, što je još različito. Ne govorimo ovdje samo što raditi s otpadom, već kako da smanjimo količinu otpada. To je također važno. To je jedan od razloga zašto smo htjeli e, povući prethodni projekt, e, načiniti projekt ambicioznim i također htjeli smo se pozabaviti time na koji način možemo smanjiti zahtjev za otpadom, a isto tako i da smanjite ovu količinu otpada koja je vrlo bitna za industriju. Prema to, zaista mi je bilo drago čuti kada je e, gospodin e, Tajani govorio o reindustrializaciji. To je zaista vrlo važno, jer ako naši poticaji budu ispravni, a i gospodin Telička je govorio o ekonomskim poticajima, ako u tome uspijemo, onda će to zaista postaći privatni sektor, poduzetnike, industriju, kako bi ovaj sadašnji poslovni e, model smanjili i kako bi on postao jedan novi poslovni model. Ako usporedite e, ciljeve za recikliranje e, i naročito što se tiče odlagališta do 2030. godine e, doći ćemo do 65% recikliranja. To je pravno obezujuće. E, postoji jedna odredba e, revizije gdje 2025. godine moramo vidjeti hoćemo li taj cilj povećati na razinu veću od 65%. Kada govorimo o kopljenim odlagalištima, onda e, zaista moramo ostvariti te ciljeve. Ne znamo koliko će se time otvoriti radnih mjesta. Međutim, ako gledamo na odlagališta i e, na recikliranje, mislim da će to izravno otvoriti neki 170 tisuća radnih mjesta. Međutim, e, mi ne znamo kako će se poslovno okruženje promijeniti od sada do tada pogledamo različite e, prakse e, i e, energetske labele. Ja smatram da trenutna praksa da mi smo sada odredili do 2020. godine da ćemo uštedjeti primarnu potrošnju energije na razini one godišnje potrošnje u Italiji i tu ćemo pomoći e, kupovnu moć svakog europljana. Dakle, ako naš prijedlog stavimo i e, proširimo proširimo dizajn nitko ne zna kako će rezultati toga biti, ali to je pozitivno. Gospođo predsjednice. Želim vam se zahvaliti za ovu raspravu i možda još zadnja stvar o e, hrani i e, bacanju hrane. Države članice se zalažu za održive ciljeve. E, države članice moraju sve napraviti i pri, poduzeti mjere kako bi se smanjilo bacanje hrane. Moraju paziti jer se ta količina hrane koja se baca smanjuje. Također trebamo imati zajedničku metodologiju da mjerimo trošenje hrane kako bismo mogli e, štedjeti i na ljudskoj hrani i hrani za životinje i isto tako omogućiti da oni e, koji nemaju dovoljno da bi se prehranjivali dobiju hranu koja E, umjesto da se ta hrana baci. Ovo je i investicijski paket i ima zaista puno mogućnosti e, da se ima pragmatičan pristup i da se na, um, na razuman način razmišlja. Moramo pokušati naći nove instrumente kako bismo ovdje promijenili poslovni model. Hvala lijepa. Ovim